Okay. Okay now. Okay. Good afternoon. It's time to wait, but before it's time to vote, but Vrijeme je da započnemo. Saglasnim prije toga ćemo početi sa dva pitanja poslovnika. Najprije riječ dajem e, zastupnici Tojer. She's not there. Then Mrs. Kat. Nije prisutna zastupnica Gardini.